istinu o nebrojnim posljedicama Brexita na svim područjima. To e, treba reći, to je istina. E, među svim razlozima Brexita, među svim argumentima e, i Brexitera postoje dva temeljna razloga. Jedan, ponovno dobiti sposobnost da se razlikuje e, u raznim područjima, socijalnom, ekonomskom i tako dalje. A drug, drugi razlog, to je već spomenuto, to je povlačenje e, prava na slobodno kretanje e, ljudi koji je temelj Europske unije. To je volja s kojom se moramo suoča, suočiti. To ima ogromne posljedice za budućnost, to ste mnogi od vas rekli. Ne, ne sramimo se toga da u, u budućim pregovorima sa raznim posljedicama povlačenja da, da moramo imati na umu pravo boravka, e, priznavanje kvalifikacija i tako dalje. E, nitko ne smije podcjenjivati ni na jednoj strani, na obje strane, to naglašavam, izravne posljedice povlačenja prava na slobodno kretanje. A to je, u, to je temelj Brexita. E, budući pregovori koji će početi u ožujku. Za sada govorimo o pravima građana e, kao to je prioritet našeg parlamenta. E, evropski pregovarači će se za to zalagati. To je bio i prioritet svih država članica koje predstavljate. Eh, zahvaljujem gospodinu Verhofstadtu i kolegama i kolegacama na ovoj rezoluciji koja je potpuno jasna, koja pokazuje eh, vašu solidarnost sa svim pogođenim građanima, građanima pogođenim eh, posljedicama Brexita. Mm, mm, to će se odraziti naravno u pregovorima s Londonom E, ono što je rekla upravo naša predsjednica Ursula von der Leyen. E, naši sugrađani trebaju imati sigurnost u svoju budućnost, u budućnost svojih obitelji. E, moraju znati što za njih, što za njih znači u svakodnevnom životu. Objektivno govoreći, mislim da sporazum o povlačenju koji imate pred sobom daje tu sigurnost za britanske građane koji žive u jednoj od 27 članica Europske unije i prava koje će imati prije u tranziciji moći će živjeti kao i prije u zemlji boravka a to je isto tako slučaj za 3,5 milijuna europskih građana u Ujedinjenoj kraljevini koji tamo žive i rade. Oni moraju moći e, živjeti, e, nastaviti živjeti, raditi, studirati, e, uživati socijalna prava, živjeti tamo sa svojim obiteljima do kraja života. To je u stoji u ugovoru sa svim pravnim posljedicama e, ratifikacije. E, sada e, moramo dobro provoditi odredbe sporazuma. Ne smijemo imati nikakove polumjere niti nikakvu skrivenu diskriminaciju. Odgovornost je mene i mog tima pod vodstvom komisije da pazimo na dobroj provedbi sporazuma nakon ratifikacije. Ja ću koliko god to budete često željeli doći u parlament da vam izvještavam o provedbi sporazuma. Nastavit ćemo braniti interese naših sugrađana E, zato su se, e, će se angažirati i veleposlanstva naših 27 e, država članica. Nastavit ćemo braniti interese naših sugrađana. Učinit ću sve u našoj moći da osiguram potpunu provedbu sporazuma o povlačenju. Učinit ćemo sve da osiguramo da prava milijun britanskih građana koji žive u 27 država članica budu zajamčena. Da svaki e, od njih bude e, dobro informiran i podržavan. E, pazit ćemo na to da britanska vlada učini isto za 3,5 milijuna građana Europske unije koji borave u Velikoj Britaniji. Eh, rana implementacija eh, plana eh, boravka međutim je već dovela do zabrinutosti od strana raznih organizacija i samih građana. Evo, Emanuela smo čuli koji živi u Škotskoj, koji ima velike probleme. Komisija će biti naročito budna E, na to da e, građani Europske unije nemaju teškoće u podnošenju zahtjeva, da e, ispune sve administrativne zahtjeve i da ne promaše rok koji je za to dan. Mi smo već u redovnom kontaktu sa našim kolegama u Ujedinjenoj Kraljevini. Imamo konstruktivne razmjene sa gospodinom Baklijem koji je za to zadužen, jedan od zaduženih. E, Ujedinjena kraljevina mora e, također osnovati jednu, jedno tijelo koje će pratiti provedbu i reagirati promptno ako dođe do pritužbi europskih eh, građana i njihovih eh, obitelji. Uvaženi zastupnici i zastupnice, zaključit ću s nekoliko riječi o većoj slici eh, ovog sporazuma koje je sada usvojio Donji dom Ujedinjene kraljevine i koju ćete vi morati usvojiti 29. siječnja. Imamo osim prava građana mnogih, mnoge teme u kojima moramo ostati budni i pratiti ih. Ali naročito mislim e, protokol o, e, mislim naročito na protokol o Republici Irskoj i Sjevernoj Irskoj e, koji će zadržati jedinstvo gospodarstva u, na tom otoku i spriječiti tvrdu granicu. Protokol predviđa e, kontrole dobara koje ulaze na otok, ali izvan otoka. E, nadam se konstruktivnoj suradnji e, vlasti kako bi se osigurale da, osiguralo da se sve odredbe protokola ispoštivale. Hvala lijepa na pažnji. Hvala lijepa gospodine Barnije. A sada Državna tajnica Brnjak ima riječ. Izvolite. Uvaženi zastupnici i zastupnice, dame i gospodo, pozdravljamo ulazak u pozitivni korak e, postupka Brexita. Morat ćemo ostati budni što se tiče poštivanja prava građana kako u tranziciji i u svim budućim razdobljima ta budnost će eh, eh, zahtijevati pomno praćenje eh, odredbi, provedbe odredbi sporazuma kako u Ujedinjenoj kraljevini, tako i u Europskoj uniji. Kako bi izbor svih građana, kako bi ta prava bila ispoštivana. Hvala još jednom na vašoj pažnji. Hvala lijepa. Dobili smo jedan prijedlog za rezoluciju u ovoj raspravi. Rasprava je zaključena. O rezoluciji ćemo glasati sutra. Doviđenja.